Wir kommen jetzt zu Tagesordnung von Sada nastavljamo sa našim dnevnim redom, dnevnim redom odbora AFET. Gospođa Kipire je zamolila da danas tijekom e, današnjeg desetoročnog sastanka otvorimo i pitanje, odnosno temu Turske. Pokušat ćemo, sutra popodne uvrstiti tu temu. Mislim da je bi bilo e, prikladno i primjereno otvoriti to pitanje. someone from the delegation to Moldova who has participated in that. ima li itko iz eh, delegacije u Moldovi koji je bio na putu barem? Then we can start on call, we talk about point four. Dobro, prelazimo sada na točku četiri. Eh, izvješća o predsjedničkim izborima u Moldovi. Izvolite, imate riječ. Najpša hvala predsjedniče. Hvala što ste me pozvali da govorimo o misiji delegacije Europskog parlamenta, promatračkoj misiji na predsjedničkim izborima u Moldovi. Tu su prvi izravni izbori predsjednika države od 96. Kao što većina zna, ovdje se radi samo tek u prvom krugu i lider Idor, lider Socijalističke partije Moldove Igor Odon, za kojeg smatra da je proruski kandidat, dobio je 48,7% ovaj glasova i skoro je prošao dakle u prvom krugu. E, njegova tu se radilo o izborima 30.10. Prva kandidatkinja je Maja Sandu koja je dobila 22% glasova, a odaziv je bio oko 33%. Mi smo pozivali na održanje jako potrebnih reformi, prođenje jako potrebnih reformi u zemlji. Također smo to govorili na bilateralnim e, sastancima sa predsjednikom, premijerom i predsjednikom e, parlamenta Moldove. Kao što znate, naša delegacija bila je dijelom zajedničke promatračke misije, međunarodne misije s drugim izaslanstvima i aktivno smo sudjelovali u izradi preliminarne izjave na prošlotjednoj tiskovnoj konferenciji i u se slažemo sa nalazima tih e, zaključaka. Imali smo jako dobru suradnju sa predstavnicima drugih parlamentarnih e, izaslanstava u sastanak je bio održan u Kišnjevu. Imate preliminarnu izjavu te komisije u svom dosjeu. Možete vidjeti njen sadržaj. Zaključno, temeljne, možemo reći da su temeljne slobode ispoštovane i da je kampanja bila konkurentna, no bilo je dosta velikog broja zloporabe administrativne prirode, nedostatne E, transparentnosti i nezadovoljavajuće medijske e, aktivnosti, odnosno pokrene. želim naglasiti ovdje prvenstveno da je e, osoblje na izbornim mjestima jako bilo profesionalno i izbori su jako dobro organizirani. Dakle, na izbornim mjestima koja su bila posjećena od strane promatrača. Tri četvrtine osoba su bile jako pozitivne, dakle uspjeh izbora je njihova zasluga velikim dijelom i konstatiram također da je sve veći broj žena kandidatkinja, četiri od njih ukupno devet, jednu od njih smo već spomenuli, ona je prošla drugi krug izbora, ovo je jako veliko unapređenje spram eh, parlamentarnih izbora iz 2014. godine. Nadam se da će ovo biti prekretnica za budućnost Moldove u kojoj će svi muškarci i žene imati mogućnost eh, aktivno sudjelovati u političkom životu i na se za eh, javne dužnosti na najvišem nivou. I ovdje želim naglasiti na značaj postupanje prema svim kandidatima na jednak e, način i rodnu jednakost. Imali smo također mogućnost saslušati različite dionike koji su predstavljali e, razne interese i nevladne organizacije i političke interese. I identificirali smo također ključne teme. Tu se radi o financijskoj kontroli, nedostatku transparentnosti u financiranju izbornih kampanja i mogućnosti manipuliranja medijima. To su teme velike, velikog značaja i koji izazivaju veliku brigu. U pripremnim sastancima Mediji i radijski programi su e, bili osobito tema našeg interesovanja. Jako važno zadovolje visoki profesionalni i etički kriteriji i da se nepristrano i ravnopravno pokriva sve interesne skupine. Važno je da sve političke i druge strukture odigraju svoju ulogu, da ne bude da, da bude zadovoljavajuća e, zadovoljavajući nastupi i da stanovništvo Moldove ima mogućnost e, sagledati programe kandidata. Dakle, evo sada su pred nama, je pred nama 30.11. drugi krug izbora. Dakle, mi ćemo biti tamo i e, podnijet ćemo izvješće našem odboru o konačnom rezultatu ovih važnih izbora. I da, ovo su dakle, prvi izravni izbori za predsjednički izbori u Moldovi nakon više od 20 godina. Hvala vam na pozornosti i mogućnosti da vam se obratim. Äh, Hvala lijepa. Kao član izaslanstva našeg izaslanstva koje je promatralo izbore u Moldaviji. Ja bih želio reći nekoliko riječi. Najprije bih želio reći da se slažem sa svime što je Igor Solte prethodno rekao. Mi smo e, ustanovili da su izbori bili korektni, pravedni. Promatrali smo izbore i u glavnom gradu i u pokrajinama. Što se tiče izbora u glavnom gradu, moram reći da svi članovi lokalnih odbora, izbornih odbora su bili dobro pripremljeni, e, puni znanja, proaktivni, isto kao i e, promatrači kandidata. Izbori su bili korektno organizirani, vrlo profesionalno. U pokrenima nije bilo nikakvih prijevara. E, također su izbori bili organizirani korektno, no u gradu Orheju smo vidjeli da je gradonačelnik bojkotirao izbor ili kandidat kojeg je on podržavao bio bojkotiran. Vidjeli smo da su nekim ljudima bilo zapriječeno pristupiti izbornom mjestu, no policija je e, ipak uspostavila red i ljudi koji su željeli glasovati na posljedku su mogli glasovati. Nismo vidjeli nikakve nepravilnosti niti prijevare, no u pokrajini smo vidjeli da se zastrašuje ljude i sprečava ih se da pristupe izbornom mjestu. Također sa regijom Tišvan smo vidjeli različite incidente, napetosti. E, vidjeli smo da se ljude dovodilo autobusima na izborna mjesta. To nije nezakonito, to nije prijevara. No međutim, dovodilo se, obzirom se očekivalo da glasuju za određene kandidate. Elektronički su glasovanja dobro funkcionirao na svim izbornim mjestima, što je spriječilo e, višekratno glasovanje i prijevaru, no u pokrajinama i u ruralnom području su postojale određene tenzije. Kao Igor Šolte prethodno rekao, objektivnost medija i financiranje političkih stranaka su pitanja kojima ćemo se morati dublje pozabaviti. Te također, to je dio naših odnosa sa Moldovom. Teme koje su danas vrlo aktualne tijekom izborne kampanje i dalje bi trebale e, biti prioritetne nakon izbora su suzbijanje korupcije, ojačavanje pravosuđa u toj zemlji i unošenje svjetla u prijevare u bankarskom sektoru e, u iznosu od 1 milijarde eura. Time su ljudi jako zabrinuti i sve su to pitanja koja će nam biti prioritet i bit će prioritet sljedećeg predsjednika, tko god on bio. Želio bih podržati sve što je rekao Igor Šolte, želio bih zahvaliti mu na tome što je vrlo transparentno vodio naše izaslanstvo i izbori su bili pravedni, korektni, demokratski i ovaj vikend ćemo također biti tamo kako bismo pratili drugi krug glasovanja. Hvala. Dakle, prijevremeno glasovanje će biti nemoguće. Zastupnik Astija, hvala. Želim čestitati vladi Moldove na tome što je vrlo korektno organizirala izborni proces. Drugo, ne zaboravimo da je Moldova predsjednička republika i uloga i kompetencije predsjednika su važne no ograničene i vlada je ta koja mora provesti reforme i to je nešto što moramo imati na umu. Također, ako sam dobro razumio, mislim da se radi o tome da Međunarodni monetarni fond bi nam mogao dati neke dobre vijesti u smislu poboljšanja postojećih sporazuma između te organizacije i Moldove. Također bih želio poželjeti mnogo sreće kandidatkinji EPP-a Maji Sandu. Mislim da ona mora biti inkluzivna i mora e, biti konstruktivna kada riječ kada se obraća izbornom tijelu i mora imati na umu da izborno tijelo demokratske e, Demokratske republike Moldove, e, koje se sastoji od Rusa, ljudi koji govore ruski, prema njima mora biti posebno korektna. Hvala. Zastupnika Uštrevićius, mislim da bismo trebali naglasiti konstruktivni demokratski okvir i kontekst unutar kojega su se održali izbori u Moldovi. To je veliki korak naprijed. To je simbol reformi koje su bile provedene u političkoj sferi ove zemlje. Moram još jednom reći, pravni okvir koji se izmijenio u Moldovi, kao što je već rečeno, predsjednika se bira demokratskim izborima, no ipak će imati ograničene ovlasti i nadležnosti, te iako smo čuli mnogo obećanja, i postali su neki skandali tijekom izborne kampanje, moramo biti realni kada procjenjujemo moguće promjene koje bi mogle proizaći iz ovih izbora. Zapravo, mnogo kandidata e, se povuklo tijekom ovih izbora, što mislim da je znak konsolidiranja i prevladavanja zdravog razuma e, što se tiče drugih, kod drugih stranaka i njihovih kandidata. I koleg Krister je čestitao kandidatkinji EPPA koja bi se mogla kandidirati i u drugom krugu. To je pozitivan znak konsolidiranja. Pomalo kaotična atmosfera je vladala tijekom izborne kampanje. Što se tiče kandidata Dodona, koji je inače bio pregovarač za e, sporazum o pristupu Europskoj uniji, a sada se zalaže za reviziju tog e, sporazuma o pridruživanju i zalaže se za uspostavu bliskih odnosa sa Rusijom, kako je moguće izmiriti te dvije stvari, ne znam, no čini se da neki glasači u Moldovi su povjerovali njegovim obećanjima i stoga ga slijede. No na građanima Moldove je izabrati svog predsjednika. Nadam se da će se pojednostavniti proces reformi. Zahvaljujući tome su reforme prijeko potrebne u Moldovi i pozitivna promjena jer socioekonomska agenda je prevladavala tijekom izborne kampanje i nadam se da ćemo imati situaciju u kojoj neke političke institucije u zemlji će raditi protiv budućnosti zemlje, stoga se veselim drugom krugu i imamo kandidatkinju Maju Sandu koja se zalaže za europsku budućnost Moldove i ja osobno to podržavam. Hvala. Grazie. Hvala. Evo, zajedno sa kolegama sam sudjelovao u ovoj promatračkoj misiji i zahvalio bih osoblju parlamenta na njihovoj raspoloživosti, na profesionalnosti koju su pokazali i ovom prilikom. I naročito bih e, zahvalio Igoru Šoltesu, predsjedniku izaslanstva koji je doista izvrsno surađivao, održivao izvrsnu atmosferu unutar izaslanstva i svi smo se zalagali za uspješan ishod ove našeg djelovanja. Mislim da možemo ukupno dati jednu pozitivnu ocjenu vezano uz postupke, dakle koji su poštovani, izbori su održani u mirnoj atmosferi, iako smo, evo to je rekao kolega Murešan, koji je također sudjelovao u misiji. Dakle, primijetili smo neke nepravilnosti, ali koje ukupno gledano ne utječu na rezultat e, i na kvalitetu izbornog procesa. Dakle, ovi koraci unaprijed e, trebaju biti naglašeni u pozitivnom svjetlu i u javnosti, a to pokazuju, i ove rezultati, postoje određena podvojenost. Zato je važno ponovno pokrenuti u suradnju sa zemljom koja e, se zalaže za evropsku perspektivu. Međutim, trebamo Također e, istaknuti da su se tijekom posljednjih godina dogodio čitav niz e, skandala, dakle tu je prijevara sa više od milijun, e, milijardom eura, odnosno dolara koji su jednostavno nestali i dan danas traje istraga i tijekom susreta koje smo održali sa vlastima i predsjednikom Republike premijerom, predsjednikom parlamenta. Rečeno nam je da postoji e, volja da se uhvate krivci, međutim evo i danas e, je tema transparentnosti upravo nešto što je bila prevladavajuća tema, dakle i u tijekom ovih e, izbora, to je rekao i kolega Šoltes, zatražio je čvrstu kontrolu od strane revizorskog suda i nakon izbora, dakle, a ne samo tijekom održavanja izbora. Dakle, još jednom bih htio naglasiti činjenicu da je riječ o izravnim izborima nakon dugo godina, zato što je Ustavni sud E, Moldave dakle proglasio nevažećim jedan članak koji je pretvorio ove izbore u parlamentarne izbore. Međutim, evo bi moglo doći, dovesti i do načina na koji se e, slaže vlada, moglo bi doći do ustavnih promjena i u predsjedničkim izborima vidjeli smo da prevladavaju teme vezane uz vanjsku politiku, želju za provođenjem reformi, reforma, Dakle, ovo su sve teme koje nisu u izravnoj nadležnosti predsjednika. Dakle, bit će zanimljivo vidjeti koja će, koji će biti odnos nakon ovih izbora i između izabranog predsjednika, dakle izabranog od strane naroda i trenutnog premijera, dakle stranke koja vlada državom. A mi ćemo promatrati drugi krug izbora. Napetost e, će ostati na visokoj razini, ali htio bih da svi zatraže ozbiljno preuzimanje odgovornosti tamošnjih dionika kada je riječ o borbi protiv korupcije i e, potrebi za većom transparentnošću. imamo određeno nezainteresirano ponašanje tamošnjih stranaka i to je dovelo u pitanje i e, odnos s nama, dakle u pitanje, način na koji to javnost gleda, pokazuje određenu neozbiljnost i dakle ozbiljnost u tom smislu može evo dovesti do mijenjanja te slike. Je suis content d'entendre. Drago mi čuti kolege kako priznaju rezultat, demokratski rezultat, iako taj rezultat e, ne ide u korist e, kandidata Europske unije. Izbje, bi, mogli bismo izbjeći brojne sukobe i moglo se izbjeći brojne sukobe da je takav pristup bio primijenjen i u Ukrajini, na primjer. Posjećam da europska politika, ukoliko želimo da postoji stvarna europska politika, treba biti politika uspostave mostova koja treba omogućiti kontinentalnu europsku integraciju i podsjećam da je Rusija europski partner koji treba biti integriran u tu politiku. Dakle, iznimno sam zadovoljan kada vidim da su priznati ovi demokratski rezultati te da želimo dati svoj doprinos e, miru, a ne ratu. Najpša hvala. Želio bih još jednom ponoviti da je vrlo bitno da je ustanovljeno da su izbori organizirani korektno i pravedno. I ovim što ste sada rekli, to ne biste smjeli dovoditi u pitanje, jer to je nesporno. U Ukrajini smo neprestano naglašavali i u Istočnoj Ukrajini i na Krimu je na referendumu je bilo postojala je proevropska većina koja je ugrožena nasiljem. I ti izbori nisu prihvatljivi. I pod i time je došla do izražaja i financijska podrška predsjednika Putina eh, Marine Le Pen. Zastupnik Kanjet se Kanjete. Sandra. Hvala. Ja bih željela izraziti svoje zadovoljstvo time da su ovi predsjednički izbori održani na pravedan način i pošten način. Također bih željela skrenuti pozornost kolega na činjenicu da će se održati drugi krug i još uvijek postoje neki problemi kojima bismo trebali posvetiti pozornost. i e, to reći nacionalnim nadležnim tijelima i središnjoj izbornoj e, komisiji, povjerenstvu. Jedan od problema je sloboda medija. Ako 80% medija je koncentrirano pod dominacijom jedne osobe, naravno da to može utjecati na rezultate izbora. Također je e, svima poznato u Moldovi da na lokalnoj i regionalnoj razini postoji primjena administrativnih resursa od strane onih kandidata koji imaju pristup tim resursima. Još jedan dodatni problem se tiče transparentnosti financiranja kampanje. <clears throat> Postoje nejednakosti i trebalo bi zahtijevati od središnjeg izbornog povjerenstva da poglone više pozornosti zakonu o izborima i na koji način se taj izborni zakon provodi. Još jedan aspekt koji je prilično slab je koliko kako svi oni građani Moldove koji za sada e, žive ili rade u inozemstvu, na koji način su oni mogli glasovati, jer je njihov broj prilično velik. I posljednje, vjerojatno nešto što je zapravo najbizarnije i što se neće izmijeniti tijekom ovih izbora, ali je nešto što o čemu se mora razgovarati, je izmjena izbornog zakona u stavku 47. koja zabranjuje svim kandidatima da se pokazuju sa vrlo važnim političkim osobama. To je vrlo bizarna odredba. Čak i u afričkim zemljama koje se uopće ne prave da su demokratske, nećete vidjeti takvo zakonodavstvo. Nadam se da ćemo nakon drugog kruga moći reći isto da su izbori bili transparentni, pravedni i da je to vrlo veliki korak u smjeru normalizacije političke situacije u Moldovi. Hvala. I can tell you that if uh, Mr. Dadaus was... E, moram vam reći da je, a, a, a, obzirom da je zastupniku E, srećom nije kandidatu e, Dodonu dopušteno da se stavi na stranu Putina, onda bi dobio vjerojatno 70% e, umjesto 80% glasa. Erstens, wer es nicht zu und zweitens habe ich dennoch nicht verstanden. mislim da to, ne dopuštam, a nisam niti razumije što su zapravo željeli reći. Mislim da smo time zaključili u točku dnevnog reda. I sada ćemo prijeći na razmjenu gledišta sa e, gospodinom Žanom Artijom vezano uz misiju odbora za proračune e, u Gazu. Good afternoon. How try oh, to survive. Meine Damen und Dame i gospodo, srdačno pozdravljam kolegu Artuija, predsjednika odbora za proračune koji će nam se obratiti u okviru ove točke dnevnog reda. On je posjetio pojas Gaze, obzirom da je dobio e, mandat e, predsjednika Šulca. Nažalost, e, ja sam trebao putovati, ali nisam iz osobnih razloga mogao to učiniti. Preklapalo mi se na drugo putovanje radilo se o tome vidjeti na koji način e, se u pojasu Gaze i na zapadnoj obali razvija situacija, prvenstveno u humanitarnom smislu, i koji je učinak financijskih mjera Europske unije u okviru različitih projekata. Od 2011. godine nijedan zastupnik Europskog parlamenta nije smio posjetiti pojas Gaze od 2011. godine e, je bilo, to se dogodilo posljednji puta sada je ta zabrana obustavljena i nadam se da nam kolega neće donijeti loše vijesti. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. Hvala, dragi kolege, što ste me primili danas da vam podnesem izvješće o misiji koju sam imao od 18. 20. srpnja na Gazi i u Palestini. Naime, na zamolbu predsjednika Martina Šulca sam ispunio tu misiju u svojstvu predsjednika odbora za proračune, a s ciljem da se pokuša napraviti procjena korištenja kredita Europske unije. Tu se radi otprilike o 300 milijuna eura koji se svake godine šalju u Palestinu i na temelju kojih je Europska unija prvi eh, kontributor. Mogli smo zajedno otići tamo, dragi predsjedniče odbora za vanjske poslove, no nažalost e, naši, naše agende nam to nisu omogućile. Ja sam postavio taj uvjet jer e, nijedan zastupnik Europskog parlamenta nije mogao otići u gazu još od 2011. godine i Htio sam kršeći preporuke Europske djelovanje provesti noć na terenu. U mogli smo samo biti na licu mjesta od 9 e, ujutru do 3 poslijepodne, što je uveliko ograničavalo mogućnosti te emisije. Ja sam htio vidjeti kako stoje projekti koje je Europska unija delimično financirala i htio sam e, procijeniti i ocijeniti probleme gospodarskog razvoja s kojim su suočeni palestinci, prvenstveno u Gazi, pojasu Gaze. No kao što sam vam rekao, imao sam također i mogućnost e, otići i zapadnu obalu. Kada se radi o samom sadržaju te misije, a na temelju izvješća koje sam e, napravio i objavio na svojoj mrežnoj stranici, otišao sam dakle na izraelsku stranu granice, ali naravno i u Gazu. Bio sam u Kremšalomu, a to je prijelazna točka za robe, dobra, materijalna dobra. Bio sam e, zapanjen e, ogromnim brojem kamiona, jer svakodnevno u, u gazu ulazi otprilike 800 kamiona. Tu treba znati da sadržaj samo 80 kamiona izlazi iz Gaze prema Izraelu i vanjskom svijetu. Tu imamo na snazi jako strogu u kontrolu roba. Izraelci bdiju da nikakav materijal e, i oprema koja bi se mogla koristiti pri izradi oružja ili izgradnji tunela između Gaze i Izraela ne uđe. Sigurnosni kontekst je iznimno strog i restrikcije koje nameću Izraelci čine od Gaze svojevrsni geto. Ponovna izgradnja Gaze je u najmanju ruku dosta teška, gospodarska situacija je dramatična. Nezaposlenost iznosi 40%, a kod mladih iznosi 60% i sve osobe s kojima sam stupio u kontakt investirale su na tome da ljudi koji žive u Gazi imaju dojam nepostojanja budućnosti. No, ipak sam mogao otkriti određene privatne inicijative, jednu E, jednu ribarsku farmu e, koja e, sa punim povjerenjem u budućnost. Tu je bio i jedan atelje proizvodnje tekstilnih proizvoda gdje se rade izrađuje odjeća za djecu, to se distribuira po Europi. Imao sam isto tako mogućnost obići neke projekte, osobito preradu prerada otpadnih voda koja, na kojoj se radi već 10 godina i gdje, koje je posvećeno već 100 milijuna eura, ali za to e, taj pogon još nije e, operativan, nedostaje još 20 milijuna eura. No, kada se vidi da postane operativan, nisam siguran da e, mreža opskrbe otpadnih voda od e, okolnih e, zgrada i kuća je prihvatljiv. Taj pogon nalazi se na stotinjak metara od e, granice s Izraelom i kontakti koje sam imao na izraelskoj strani rekli su mi da izraelski poljoprivrednici bi imali koristi od tih otpadnih voda kako bi napravili, učinili plodnim plodnom svoju zemlju. No, vidio sam da e, UNWRA podržava određene mikrokreditne inicijative i to e, je urodilo nekim poduzetničkim inicijativama i vjerojatno bismo mogli privilegirati takve intervencije kako bi se poticalo privatno poduzetništvo. Vjerojatno tu ima mogućnost e, razvijanja mladih, obučavanja mladih, a zašto ne i organiziranje naukovanja. No, kako bi to funkcioniralo, treba imati dovoljno e, poslovnih pogona kako bi se moglo organizirati obuka tih mladih. Bio sam isto tako kao što rekoh na zapadnoj, u zapadnoj obali. Stupio sam u kontakt s beduinima, s ciljem da shvatim što proživljavaju zbog e, prinudnog preseljavanja i širenja kolonija. Ti beduini su dosta bili razoružani sprem problema koje to sve predstavlja. Mnogi među njima imali su dvojnu aktivnost, dakle imaju neka krda, e, koza i ovaca, no vjerojatno glavnina prihoda protiče iz aktivnosti sa poljoprivrednih gospodarstava na zapadnoj obali Jordana. Ne znam u kakvim uvjetima rade, ali vjerojatno iz te aktivnosti e, imaju glavninu svojih prihoda. Tu se postavlja i problem e, iz tako uništavanja infrastruktura koja je izgradila Europska unija. Mislim da da je većina tih struktura dosta skromne prirode, čiji znači, iznosi predstavljaju nekoliko desetaka ili stotina milijuna eura, no sve to ima veliki utjecaj na život eh, lokalnog stanovništva. Sve to dešava se u području C, koje je povjereno izraelskim vlastima tijekom sporazuma iz Osla. Izraelci nam govore da treba izraditi master planove, kako bi svaka nova gradnja bila prethodno odobrena. Tu je dosta složen postupak, no tajac e, Izraelaca može biti ekvivalent odobrenja ukoliko se ne izjasne tijekom 18 mjeseci. Također sam otkrio i neke infrastrukture i Europska unija u biti radi što može. Radi uz velike zadrške, poštuje sve obveze, to je jedna od osnovnih e, kvaliteta Europske unije otkrio sam dakle jedan put od 1100 metara radi se o prilazu jednoj općini Vidio sam da je to sve divno izgrađeno, dakle tu su, e, to tu je betonski kolnik, e, nogostup sa zidićima koji e, zidićima za razgraničenje sa okolnim imanjima, rasvjeta i tako da je sve to savršeno, ali nema ništa s kraja na kraj tog puta. Dakle, taj put dolazi do ulaza u selo, ali vidimo da u samom selu e, nema e, zadovoljavajuće rasvijete, e, nije betonirana cesta, nije asfaltirana cesta, tako da sam došao do zaključka da je bilo pametnije da se adekvatno osposobe ceste unutar samog mjesta, a ne izvan njega. Ovdje se radi o mojoj osobnoj primjedbi i ponovno se pitam da li naši, naši, naše procedure nisu i su više zahtjevne i nedovoljno prilagođene lokalnim potrebama i možda bi bilo potrebno dopustiti veći manevarski prostor našim predstavnicima na terenu. Financijski gledano, došao sam do određenih zaključaka i izradio nekolicinu preporuka, no ipak sam stekao dojam kako ne postoji globalna vizija toga što se želi i hoće napraviti u Palestini. Tu je također e, i jasan nedostatak e, koordinacije naših predstavništava. Tu su, tu je predstavništvo tu su predstavništva Europske unije koji rade što mogu, ali nisam siguran da imaju jasan plan Tu također rade brojne nevladne organizacije, a isto tako tu su i predstavništva većine država članica Europske unije. I teško, nisam mogao baš doći do zaključka da postoji neko neko vodstvo predsjednika Europske unije spram ostatka predstavništava država članica Europske unije i u biti većina predstavništava su imali veliki manevarski prostor. A tu nema nikakve koordinacije na razini vlade, Hamas se izgleda time ne bavi i u, s obzirom da nema te koordinacije nisam baš e, stekao dojam da predstavništvo Europske unije obnaša tu dužnost, a niti sam stekao dojam da postoji neka druga organizacija, institucija koja se bavi tom koordinacijom. I mislim mislim da bismo trebali privilegirati nadogradnju gospodarskog tkiva i malih mikroprojekata, a ne velikih eh, projekata koji se često zapetljaju i ne ispunjavaju zadane ciljeve, ciljeve koji su zadani u trenutku kada su osmišljeni i pokrenuti. Možemo govoriti o ključnom projektu Europske unije za sredozemlje. Vidio sam također i e, pogon za desalinizaciju morske vode. Tu trebamo također paziti na ono što može biti učinkovito napravljeno. Mislim, trebamo stvoriti uvjete projekata, kooperativnih projekata između Gaze i Izraela. To vrijedi e, i za pitku vodu i za otpadne vode. I mislim da za stvaranje novih radnih mjesta da bi to bilo jako važno. Kao što se to radilo prije 20 godina, tada sam imao, eto, 1996. imao sam mogućnost otići u Gaze i tada su postojali industrijski pogoni na samoj granici između Gaze i Izraela. I oni su omogućavali čitavom nizu osoba koje borave u Gazi da imaju posao jednostavno. Koje zaključke možemo polučiti na evo, političkoj razini. Pa, gospodine predsjedniče, dragi kolege, htio bih vam reći da sam član odbora za proračune i nemam eh, namjeru, dakle, baviti se nečim što nije u mojoj nadležnosti. Potpuno sam svjestan da vaš odbor, da je vaš odbor eh, kompetentan i nadležan za to polje. No, kad se govori o implicitnoj raspodjeli uloga između Izraela, koji ima svoj plan koji je u tijeku u okupaciji i širenju svojih kolonizacija i međunarodne zajednice koja održava život, barem prividnost tog života, koji je ta, koja je mogućnost da se omogući održivost palestinske države. Evo, humanitarno govoreći, mi obnašamo, odnosno obavljamo jako velik posao i tu Izrael može biti zadovoljan time. Susreo sam se sa generalom majorom koji je zadužen za koordinaciju između Palestine i Izraela. On je posrednik mi je jako stalo do master plana i koji nastoji iznaći pravu ravnotežu, no Europska unija mislim da bi mogla pretendirati jasnijoj ulozi, jer naime čini mi se da nema jasne veze između našeg položaja prvog partnera e, financijskog partnera palestinaca i trgovinskog partnera Izraela, a politički gledano u mirovnom postupku Europska unija je ipak marginalizirana. Dakle, nepostojanje te korelacije je dosta problematična. Čem također naglasiti i da je EU teško jasno razgovarati, izravno razgovarati s našim partnerima, Izraelcima i Palestincima, s Izraelcima kako bi ih se navelo na to da ublaže restrikcije koje nameću Palestincima, Palestincima koji žele izaći sa iz teritorija. Oni su dosta malobrojni. I treba vidjeti kako ne činiti tu budućnost palestinske države sve daljom. I zadnje dvije godine došlo je do velikog broja smrtnih slučajeva s obje strane. A treba također govoriti s palestincima kako bi ih se navjelo da doista kroče putem eh, nacionalnog pomirenja i da budu transparentni i odgovorni u upravljanju javnim eh, poslovima koje velikim dijelom financiraju europske institucije, odnosno Europska unija. Mislim da bismo tu dobili na transparentnosti i sredstava koje šaljemo i tu se radi o tome isto tako da se pruži neke perspektive za budućnost e, mladih koji Evo, često sam čuo da kažu da nema nikakve budućnosti za njih, što ljudski govoreći je nepodnošljivo. Treba razgovarati s obje strane kako bi se ponovno pokrenuo mirovni postupak koji će ići dalje od govora koji se stalno ponavljaju od sporazuma iz Osla od prije 20 godina. Eto, dragi kolege, predsjedniče, to su neke moje observacije koje iznosim pred vašim odborom. Nadam se da ću moći čuti i vaše komentare. Ja sam tamo, ponavljam, otišao kao predsjednik odbora za proračune, kako bih e, najprije kad se najprije stalo u kraj evo, ovom petogodišnjem razdoblju tijekom kojeg Europski parlament e, koji proračunski govoreći ima <laughs> jako visoku ulogu u Europskoj uniji i koji je glavni financijski partner na terenu, a nije mogao otići na lice mjesta. Dakle, dobili smo konačno te dozvole i mislim da nam je u našem interesu da se ode na lice mjesta kako bi se izmjerio utjecaj našeg rada e, a u interesu palestinaca. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega na ovom izvješću. E, e, zastupnik Kan se prvi javio za riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. Želio bih zahvaliti vam na ovom izvješću koje ste nam upravo iznijeli. E, to izvješće uistinu oslikava e, turobnu sliku situacije na terenu. I slažem se s ovime što ste rekli, da uistinu postoji velika potreba da izvršimo dodatni pritisak da se, da se obnovi mirotvorni proces. No, možete li možda pojasniti što, se zapravo događa u pojasu Gaze? Došlo je do oštećivanja imovine civila, civila. Koliko zapravo se svega toga uistinu dogodilo? I još postoje dva aspekta. U svjetlu ovoga što ste rekli i potreba, koliko kritično, koliko je od kritične važnosti pomoć koju pruža EU e, vezano uz poboljšanje života ljudi koji tamo žive i koji je, koja perspektiva postoji da e, neka druga izaslanstva zastupnika parlamenta e, u dužem vremenu posjete to područje i vide što se događa u pojasu Gaze. I posljednji komentar, kada sam slušao vaše izvješće, razmišljao sam o sljedećem. Koja je razlika u, između civila koji žive u Gazi i ljudi koji su zatvorenici u zatvoru otvorenog tipa? Postoji li uopće razlika? Hvala. Hvala gospodine. Zastupnica Aukel, Hvala gospodine predsjedniče. Cijenim to što ste uvidjeli da e, poredske obveznici Europe ne doprinose ničime u okupiranom području. No prije 2007. godine, kao što znate, bilo je nemoguće izvoziti iz pojasa gaze. To sam sama vidjela, čak i ako je postala proizvodnja. Dakle, nisu mogli izvoziti proizvode. No danas je situacija još gora. Moram reći da sam jako razočarana načinom na koji e, ste nam iznijeli ovo izvješće, niti posjeta, niti izvješće ne ispunjavaju mandat koji je dan koji vam je dan od strane ovog parlamenta, odnosno niste ispunili naše legitimne očekivanja. Moram vas podsjetiti da je u lipnju 2015. godine bila dogovorena ta posjeta nakon mnogih bezuspješnih pokušaja izaslanstva za Palestinu, e, čija sam ja potpredsjednica, da se probije blokada e, pristup pa pojasu Gazi za zastupnika ovog parlamenta. Od 2011. godine je bila posljednja godina kada smo posjetili pojasu Gazu. Europska unija je jedan od glavnih donatora e, tom području pojasu Gaze, a unatoč tome nam se onemogućava da vidimo na koji način se troši novac EU-a. Pojas Gaze i dalje ostaje jedno od najcrnijih i najtragičnijih mjesta na ovom svijetu no unatoč tome mnogi akteri besramno šute o pravoj situaciji. To je neprihvatljiva situacija i predsjednik Šulc je to i sam uvidio i na posljedku e, se složio s time da predsjednici odbora AFET i BAČ se uključe u ovu posjetu i to u roku od dva mjeseca. No, žaliti je da se da su se ta dva mjeseca pretvorila u 12 mjeseci i još više je za žaliti da format trojke nije bio ispoštivan i da smo mi dobili samo jednu kratku informaciju. Jedini ishod te posjete koja se dogodila prije pet mjeseci je bio blog na francuskom e, gospodina artuja. To nije ozbiljan pristup. Zahtijevam službeno izvješće kojeg će izraditi gospodin Artui i koji će se poslati na sva tri odbora. osoblje zastupnika i parlamenta je bilo dodijeljeno u svrhu te posjete, a ne samo da se gospodin Artui može napisati svoj osobni blog. AFET, DV i e, odbor BAČ bi trebali biti izvješćeni u toj posjeti i to bez odgode, odmah. Freund. Zastupnik Freund, izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lijepo. Evo, drago mi je da ste se sigurno vratili iz SAD-a. We, we uh, had a delegation to Palestine earlier this year. Imali smo uh, organizirano izaslanstvo dakle, koje je htjelo posjetiti gazu početkom godine, nije nam bio dozvoljen ulaz. Kolegica Auken dobro opisala stvari i time ne bismo trebali biti zadovoljni. Evo. Situacija se mislim, evo već godinama, da ne kažem desetljećima, ne mijenja. Evropska unija također ne radi sve što bi mogla da se poboljšaju životni uvjeti palestinaca. Kada slušamo glasove iz Izraela, dolazimo do dojma da je ideja o dvije države gotova, da više ne postoji. Međutim, pitanje koje želim uputiti je drugačije. Želio bih znati koje je vaše mišljenje zašto nikome od nas nije bilo dozvoljeno posjetiti gazu unatrag pet godina a vi ste evo, prvi kojem je to uspjelo. Je li to pokazatelj nekih promjena u Palestini, je li to Izrael koji pokušava e, staviti u red dakle, svoju nečistu savjest? Kako objašnjavate dakle, ovu promjenu u stajalištu Izraelaca? Thank you, Chairman. Zastupnik Austrevičius. Hvala lijepo. Pozdravljam ovaj osoban napor koji je uložio Jean Artui, posjetio Gazu i susreo se sa tamošnjim akterima. Lokalna situacija ne može nikoga zadovoljiti, ali postoje određene okolnosti koje valja spomenuti. Vi ste spomenuli ovih 300 milijuna eura godišnje koje Europska unija plaćuje palestinskim vlastima. I vjerujem da veliki dio tog novca odlazi na socioekonomsku infrastrukturu, na potporu svakodnevnom životu lokalnog stanovništva. Međutim, dobili smo neka izvješća vezana u slučaju prijevare, korupcije, nezakonito korištenja tog novca u vojne svrhe gradnja tunela, kupnja oružja koje se koristi u terorističkim napadima. Gospodin Artui, možemo li biti sigurni da većina europskog novca ide u zakonite svrhe, onako kako se to očekuje? Kolega Schaffhauser. Ma, Moje pitanje ima isti smisao. Ja sam predsjedao Europski institut za suradnju, imali smo projekt u Gazi, morali smo eh, ga zatvoriti, a vjerujte mi da se tu radilo o malim eh, projektima, jer, ali problem koji se ispostavio jeste pronevjera. Dakle, postavljam vam sljedeće pitanje. Jeste li sigurni o tome da se dobro koristite tih 300 milijuna eura? Drugo pitanje, ima li smisla trošiti 300 milijuna? Ne bi bilo smislenije da damo svoj doprinos u e, znanju, umijeću, izgradnji i izradi projekata i da se te projekte predloži zemljama poput Saudijske Arabije, Katara, ili nekih, nekim drugim zemljama koje raspolažu velikim eh, financijskim sredstvima i koji bi bili spremni podržati i financirati muslimansku braću koji su na terenu Gazi. Dakle, pitam se koliko je smisleno naše djelovanje na terenu i zar ne bi bilo pametnije eh, izraditi projekte i predstaviti ih onima koji se smatraju i predstavljaju prijateljima onih koji su na vlasti u pojasu gazi.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 nekoć će i gospodin Tony Blair bio imenovan za osobu koja će se baviti gazom i on je imao projekt vezan uz kanalizacijski sustav. I žalio se da nije mogao izraditi taj projekt jer je nailazio na političke prepreke. Svaki put kad sam posjetila gazu sam se osjetila užasno, to je doista zatvor. I sada je vjerojatno još gore nego što je bilo kad sam zadnji put posjetila to mjesto. I ono što me posebno uzrojalo još tada je da se vidjelo da smo mi, da mi plaćamo, ali da ne sudjelujemo u donošenju odluka. I mislim da se situacija još i pogoršala. Dakle, ima li smisla ne djelovati radi oživljavanja mirovnog e, procesa. Hoćemo li mi svojim novcem financirati ovaj zatvor na otvorenom, jer to je ono što smo do radili. Volite gospodine predsjedavajući. Merci, merci, Hvala, hvala, dragi kolege, na vašim komentarima i pitanjima. Ne vjerujem da ću biti mogućnosti u potpunosti odgovoriti na sva ta pitanja i doista mi je žao ako ova misija uzrokovala pitanja oko njena smisla i izazvala određena razočaranja. No, moramo podsjetiti da otkako je Hamas preuzeo vlast u Gazi 2006. godine i otkad je došlo do blokade, nametnute blokade 2007 svaki odlazak u gazu bio je podvrgnut odobrenju izraelske vlade, izraelskih vlasti. I zabrane koje su povezane uz sigurnost takve su da se nije moglo delegirati e, svoje vlasti od 2011. Situacija se promijenila i u tom kontekstu predsjednik Šulc je rekao predsjedniku odbora za e, odbora AFET, DEVE i meni da bi bilo dobro, to je rekao, to nam je rekao 2015. dakle rekao je da bi bilo dobro da se ode i ponovno otvori ta vrata. Mi nismo uspjeli uskladiti naše obveze i tako da sam ja preuzeo na sebe da odem sam. i da vam prenesem što sam mogao vidjeti na terenu. Dakle, ja sam išao tamo kao predsjednik odbora za proračune i ne želim obnašati drugu dužnost e, koja mi ne pripada. I možete pretpostaviti da kada se ode negdje 24 sata, onda se ne može napraviti prava revizija i vidjeti na terenu da li svi računi odgovaraju e, onome što piše na njima. Dakle, naravno da se bavimo općim stvarima. Ja sam htio otići na određena, poduzeća, određene pogone, sudjelovati na jednom skupu koji je organizirala UNRA. Tu se radilo o e, s lokalnom sajmištu koje, e, gdje su bili predstavnici poduzeća koja, je, koja su dobila mikrokredite od UNRE i od nas i od drugih. Dakle, mi nismo jedini u ovoj situaciji, znate. Ja nisam mogao steći definitivno mišljenje, kao što možete pretpostaviti o situaciji na terenu. Prvi kolega koji se javio za riječ pitao je da li se tu radi o zatvoru pod vedrim nebom. Ja sam rekao da je po mom mišljenju Gaza geto i da je jako teško izaći iz gaze i da dobra koja prelaze preko jedinog eh, mjesta za prelaz eh, Karim Šalom, eh, da su ta dobra eh, analizirana, skenirana, dobro provjerena, jer Izraelci se žele postarati da ništa od opreme koja ulazi i od roba koja ulazi, da se ne može upotrijebiti protiv Izraela. Tu treba paziti da se ne koriste i ne uvoze materijali koji mogu doprinijeti konsolidaciji tunela između Gaze i Izraela. Dakle, tu imamo jaku sumnjičavost na terenu i napetosti su velike. Vidio sam e, e, građevine u jako lošem stanju, vidio sam svojim očima posljedice rata, plan ponovne izgradnje kasni, jer na lokalnoj razini ne postoji valjana koordinacija. Susreo sam se s lokalnim partnerima koji ulažu velike nade u lokalne izbore koji su trebali biti održani u listopadu, no ti izbori su odloženi. Dakle, živi se u apsolutnoj nesnoći. Sam bio u Karamšalomu koji se nalazi jako blizu granice s Egiptom. Mogao sam čuti zvuk e, detonacije u Sinaju. Dakle, to je jako nestabilno okruženje, a sigurnost je jako upitna. Prelazna točka između Egipta i Gaze bila zatvorena je, bila je zatvorena u tom trenutku i kolegica Margaret Token koja je potpredsjednica izaslanstva e, u Palestini je bila rako razočarana i moram reći da sam bio dakle u listopadu e, pozvan na vašem, na sastanku vaše delegacije. Nadam se da ću moći malo ublažiti vaše razočarenje, no evo, Ja sam nakon boravka tamo bacio na papir sve ono što sam vidio, doživio i zaključke do kojih sam došao i napravio sam nacrt nekolicine prijedloga. Dakle, to je sve. Ništa više. U prosincu ću otići pred vaš klub zastupnika i nastavit ćemo s ovom raspravom. Ja sam sugerirao odboru za proračune da upiše u svoj prijedlog e, programa rada za 2017. E, posjet Gazi, koji bi bio nastavak ovih mojih prvih dojmova koje sam mogao steći, da se ide dakle korak dalje. Dakle, dosta sam zbunjen što nisam mogao evo, ovo izvješće napraviti samo na francuskom, ali budite bez brige, mogu se postarati da se to napravi, na, da se to prevede kako bi cijela zajednica mogla ste, vidjeti što sam eto, mogao tamo doživjeti. Ja nemam nikakvih pretenzija s ovim izvješćem, osim da prenesem ono što sam proživio. Ja sam tamo proveo, evo potrudio sam se da provedem barem jednu noć tamo, jer pravilo Europske službe vanjsko djelovanje je da se tamo ne smije prenoćiti, samo suradnici lokalni su mogli ostati više dana tamo, ali oni koje šalje Europska služba za vanjsko djelovanje nemaju pravo prenoći na, teren, na licu mjesta, što mi je jako iznenađujuće. To nije pravilo koje primjenjuju druga nacionalna predstavništva. Dakle, imat ćemo mogućnosti opet o ovome razgovarati, a u ovome što sam napisao, u svojim observacijama i preporukama nisam imao nikakvih pretenzija, samo sam htio reći da bi naše djelovanje imalo više smisla ukoliko bi Europska unija iznijela jedinstvenu viziju. Susreo sam se s predstavnicima na terenu kojima je dosta teško razlučiti koji je plan rada, dakle koji su ključni ciljevi, koja je naša vizija, iz kojeg razloga ovo ili ono financiramo i zašto imamo takve postupke koji e, ponekad stvaraju nejasne situacije. Ovaj dio ceste koji sam vam e, objasnio, dakle u potpunosti je sukladan, e, u potpunosti pošto je pravila kako bi se financiralo, kako bio financiran iz europskih fondova, ali nema konkretnog smisla na terenu. To je ono što sam vam htio reći. A koji je razlog zašto smo ušli na teren? To je bilo jedno pitanje. Pa evo da se napravi prvi korak, da se izađe iz ovog ove bez, bezlazne situacije koja je trajala već pet godina. Dakle, pet godina nismo mogli otići na rice mjesta, a prvi smo donator. To je situacija koja nije prihvatljiva u najmanju ruku. Sljedeće pitanje, smo li sigurni da to što financiramo nije predmetom zloporabe sredstava, pa čujte, ja nisam e, imao mogućnost da dođem do takvih zaključaka. Europska unija funkcionira putem e, tendera. Dakle, mogli smo raditi sa podzećima na terenu, no evo u humanitarnim akcijama koje financiramo u drugim bliskim područjima nisam siguran da jedan dio financijskih sredstava nije e, prisvojen od e, ovih ili onih aktera protiv kojih e, se borimo ili nad kojima ne možemo imati nadzora. Mislim da moramo biti skromni, pragmatični, realni, glede svih eh, humanitarnih eh, akcija koje se može voditi ovdje ili ondje. Da li ima eh, utaje sredstava, volio bih da ne, ali nisam imao nikakvog uvida u to. Stvari trebaju biti jasne, ja se nisam bavio revizijom, nisam išao kontrolirati dokumente, ja sam išao u susret ljudima. Bio sam u jednom centru e, za izolirane žene. To je jedan centar koji je vodila jedna nevladna organizacija. Ono što se tamo radi vjerojatno ide u pravom smjeru, ali sad znati da li u trenutku kada, je, kada su plaćani računi, da li je netko sebi nešto prisvojio, ne znam ništa o tome. Bio sam u jednoj mljekari, vidio sam kako se e, uzima mlijeko, kako se muzej prikuplja mlijeko od nekolicine krava u blizini, ali nisam provjeravao račune te, te mljekare. Bio sam u, mjestu gdje se e, šije e, konfekcija za djecu, tamo su radili muškarci, jako lijepo i evo to je nešto što se izvozi, kao što sam rekao, e, u Karim Šalomu se, u Karim Šalom dolazi 800 kamiona, a 18 izlazi. Dakle, tu je ogromna teža između uvoza u gazu i izvoza iz nje. Spominjalo se Tonija Blera, dobro. Govorio sam o tom pogonu za preradu otpadnih voda, gospođo Gomez. To je, njegova cijena bila je 100 milijuna. I on ne radi. Kako bi se došlo do terasa, imamo jako lijepe mramorne stepenice. uz bili rečeno, pitamo se zašto su mramorne. I to ne funkcionira još. Dakle, treba još 20 do 25 milijuna kako bi stvar bila funkcionalna. No nisam siguran da su kanalizacije adekvatne kako bi se e, preuzelo otpadne vode iz e, obližnjih naselja i opet e, pitam se ne bi li bilo pametnije potpisati konvenciju sa izraelskim poljoprivrednicima s druge strane jer se taj pogon nalazi na 2-3 km od granice. Ti poljoprivrednici njima je jako potrebna voda kako bi navodnjavali svoju zemlju. Dakle, ne bi bilo pametnije da se revidira sporazume o mirenju između palestinaca i izraelaca. To vrijedi i za ovo, i za proizvodnju pitke vode, i za električnu energiju. Dakle, evo, postavlja se, izgrađuje se pogone za desalinizaciju, e, uz učinkovitost koja uopće ni zamčena, a e, ulaže se velike novce. Dakle, ne bi li bilo korisnije raditi na mikroprojektima, davati mikrokredite za mala poduzeća, obrtnike. Znate, sjetimo se 40% nezaposlenih, 60% nezaposlenih mladih. Eto, to je ono što sam vidio. A što je s mirovnim postupkom? Evo, ono što me frapiralo jeste da e, glavni donator Europska unija ne sudjeluje ključnim pregovorima. Dakle, kada se nešto važno dešava. Evo, pitam se uvijek gdje je za tim stolom predsjednik Europske unije. Dakle, evo, ova misija bila je doista zanimljiva, ali naravno da je bila površna, jer je bila kratka, jer sam bio sam, ali evo, ona zahtjeva da dođe i do drugih misija i to ćemo pokušati tijekom 2017. i poslije, no općenito govoreći, ja ovdje želim e, iznijeti svoj dojam e, na drugim misijama u Libanonu, Jordanu i Turskoj, na kojima sam bio, naše lokalno predstavništvo se ne može osloniti na jasne prioritete, planove koji su jasno izraženi. To je taj problem. Kaže nam se da treba kredite, kreditirati, dobro, ali koja je zajednička vizija, strategija, to je upitno. Dakle, mislim da nam za odgovor na ta pitanja treba čuti stav odbora za vanjske poslove. Hvala vam. Hvala gospodine Artui. Ja se već dugo vremena bavim pitanjem Gaze, tamošnje kršćanske manjine. Do nas dolaze e, vijesti o zlostavljanju tih ljudi. Zanima me da li u e, evropskom proračunu postoje sredstva koja su namijenjena upravo poboljšanju njihove situacije. Važno je da se zaštiti njihova prisutnost u tom području. doista me jako žalosti vidjeti kako kršćani nemaju nikakva prava tamo i ne mogu se baviti nikakvim poslom. Da, jasno mi je to što govorite, ali u 24 sata koje sam proveo u Gazi i tijekom susreta koje sam imao i razgovora koje sam vodio, nisam došao do elemenata koji mi omogućavaju da odgovorim precizno na vaše pitanje. Dakle, možemo se uzdati u nevladne organizacije koje su na terenu, koje, ako nisam u krivu, djeluju nepristrano, dakle bez ikakvog vida diskriminacije. Ja doista iskreno mislim da naše ekipe slušaju sve i da su iznad bilo kog eh, vrsta getoizacije unutar ili bilo kakvog vida diskriminacija. just, eh, Mr. Pa samo još jedno pitanje. Evo, htjela bih nešto čula od Europske službe za vanjsko djelovanje i Europske komisije, jer su i oni danas ovdje s nama i mislim da bi bilo dobro čuti njihov komentar na ovo izvješće. Bonjour. Eh, Hvala lijepo. Evo, ja sam eh, šef eh, odjela Ja sam šef odjela za Izrael i okupirane područje. Evo, mogu samo zahvaliti gospodinu Artuiju na posjetu koji je bio ovako važan za nas i za UNRU. Istina je da se tu stalo u krajnoj situaciji koja je trajala pet godina, otkako predsjednici parlamenta nisu mogli otići u gazu i ja sam imao mogućnost e, susresti se s predsjednikom Artuijom prije e, njegovog putovanja. Susreli smo se nakon njegova posjeta, njegove komentare sam proslijedio svojim e, nadređenima, njegove komentare doista smatram relevantnim. Ukoliko imate dodatna konkretna pitanja na koje želite da govorimo, bit ćemo svakako spremni pružiti taj odgovor. Ja, kolegi, ich äh, Drage kolege, zapravo moram reći da se divim na koji način ste formalne uvjete ove posjete objasnili, no nama zanimaju sadržajne sadržani komentari i molimo vas da odgovorite na ta pitanja sadržajne naravi, a ne formalne naravi. Sve ste nam rekli samo ništa o samom sadržaju vašeg putovanja. Niste me razumjeli? Izvolite, imate riječ. Mr. President, eh, if I understand... Gospodine predsjedavajući, koliko sam dobro razumio, posjet predsjednika Artuja je bilo nešto što je e, naložio predsjednik e, Šulc, dakle inicijativa predsjednika parlamenta. Mi smo dobili izvješće vezano uz tu misiju za koju smo zainteresirani. Kakva je po vama tamošnja situacija? Možete li dati jednu, jedan komentar na to? Kako vi vidite tamošnju situaciju? Yes. Is it totally wrong, as Mr. Artu said, or are you is practical? Je li, i, vidite li vi jednake probleme na terenu? Mislite li da bismo trebali učiniti više? Gdje su problemi sa provedbom programa? Pa možete valjda reći riječ dvije o tome. Po nama, problem s kojim se suočavamo u Izraelu i u odnosu između Izraela i Palestine jest da se moramo dakle, konfrontirati sa našim vlastitim programima, političkom situacijom koja je u suprotnosti s našim pristupom. Mi smo protiv okupacije, a u slučaju Gaze smo protiv eh, blokade pojasa gaze. Ne možemo dati nikakvu potporu koja bi bila jednaka trošku okupacije. E, drugo, kada razvijemo programe, mi se onda susretnemo s tom političkom situacijom koja je u suprotnosti s našim prijedlogom. Što onda radimo? Razgovaramo s Izraelom kako bi programi koje razvijamo donijeli željene učinke. Evo primjerice, predsjednik Artu je spomenuo slučaj projekta vezano uz kanalizaciju ili sustava za obradu otpadnih voda. Dakle, mi dajemo odgovarajuće dokumente i zadnji sastanak koji smo imali u e, rujnu donio nam je kompromis. Dakle, mi ćemo e, dakle, omogućiti stvaranje energetskog sustava koji će omogućiti rad ovog sustava. Potom radimo dakle sa Izraelcima i sa Palestincima da bi stvorili da, preduvjete da ovaj sistem profunkcionira. Potom, e, koja je naša linija djelovanja? Mi pokušavamo raditi s palestincima, pomažemo u gradnji tamošnjih kapaciteta i institucija kako bi oni mogli u potpunosti iskorištavati sredstva koje davamo. Potom, doslovno primjenjujemo mehanizme financijske kontrole, dakle, mm, koje nam daju institucije, dakle parlament, revizorski sud, dakle da ne dođe do gubitka sredstava. To je ono što mi poduzimamo. A da vam izravno odgovorim, situacija nije onako kako bismo mi željeli. A mi radimo ono što možemo uzimamo u obzir situaciju kada odlučujemo o sredstvima. Imam jedno dodatno pitanje. Spomenuli ste sastav ekipa. Mislite sastav Hamasa ili jer Izraelaca nema u Gazi? Što mislite pod pojmom sastav? I kakav je odnos između Hamasa i izraelskih vlasti? E, u smislu provedbe projekata na pojasu gaze. Da li uopće, da li postoji e, politički autoritet u Gazi koji bi mogao provesti te projekte? Mislim da ga nema. Što vi mislite? Ima li problema ili nema problema? Gospodine e, predsjedniče, kada sam govorio o okupaciji, mislio sam na zapadnu obalu je bile predmet posjeta predsjednika Artuja. Očito u Gazi je najveći problem blokada. Što se tiče suradnje s palestinskim vlastima, već e, duže vrijeme zagovaramo pomirenje među palestincima i situacija u Gazi ne pomaže i nemamo kontakte sa Hamasom pokušavamo utjecati koliko možemo na palestinske vlasti, jer one imaju više ministarstava koje su zadužene za neke područja u Gazi. Naročito kada je riječ o ovim infrastrukturnim potezima, dakle kako bi naši programi napravili razliku. Radimo i sa UNROM, dakle, dajemo im 80 milijuna godišnje, oni razvijaju čitav niz programa kojima pomažu palestincima u Gazi, daju im osnovne usluge kao što su e, obrazovanje i tako dalje. E, merci beaucoup. E, hvala, se nadovezati na pitanje koje je postavio kolega Basverder, jer jasno mi je da niste imali dovoljno vremena da se pozabavite svim problemima, no želim govoriti o progonjenim zajednicama i to je prioritetno pitanje, dakle, a ne marginalno pitanje, dakle pitanje u kojima su kršćani u, pod Hamasom. Kao drugo, Gaza, neovisno o svom osobitom statusu zbog e, povijesnih e, razloga, organizira politiku kojom vlada Hamas i moramo se zanimati za pitanje poštovanja ljudskih prava pod Hamasom. Naravno, to su to je područje blokirano, ali njime upravlja Hamas i moramo se baviti pitanjima te koja omogućuju tu političku situaciju. I treće, dakle, diskriminirana nezajednice. Jer baviti se diskriminiranim zajednicama ne predstavlja nikakvu diskriminaciju. Naime, nisam dobro razumio smisao riječi diskriminacija koju ste koristili. Hvala. Uh, um, ja imam jedno pitanje. Najprije mislim... Naime, na temelju onoga što sam sama mogla ustanoviti boraveći u nekoliko navrata u Gazi, jeste da su svačija ljudska prava pogažena, a ne samo kršćani kršćani, muslimani i lajci, jer se boravi u, u zatvoru pod vedim nebom e, gdje ničija ljudska prava nisu poštovana. Ja kada sam bila tamo, tada je gazio ta prava Izrael koji je bio tamo, a sada Izrael blokira taj prostor. I ja, moje pitanje jeste jesmo li mi ti koji financiramo tu blokadu, Izrael bi trebao biti taj koji plaća kako bi ljudi koji su u njihovom zatvoru mogu jesti. Do pitanje za Europsku službu za vanjsko djelovanje, ali ako komisija želi odgovoriti, to može učiniti. Mislim da nepoštivanje ljudskih prava u Gazi ima veze, ima veze i sa Hamasom, a ne samo sa Izraelom. Hamas krši ljudska prava u Gazi. Ah. ah, someone is always... You want a short answer, then we have to finish dati kratki odgovor, molim vas, moramo završiti. Hvala lijepo. Hvala na pitanju. Da, i sami si postavljamo ta pitanja. Bili bilo bolje da prekinemo našu suradnju, bilo to išlo na korist palestincima, odgovor do kojeg smo došli je da ne. Dakle, vjerujemo da naši programi imaju važnost u stvaranju uvjeta, kapaciteta za palestinsku državu, dakle, da ona bude održiva. Dakle, pomažemo brojne palestince, dakle mi potrebu za obrazovanjem, zdravstvenim uslugama. Mislimo da naši programi nisu u potpunosti učinkoviti, ali oni popunjavaju tu neku rupu koja bi se u suprotnosti osjetila. I dakle, arapske zemlje u susjedstvu ne pomažu financijski, iako su zato preuzele obaveze. Bien, écoutez, euh, faites pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. mislim, ne, nemojte da sam rekao ono što nisam. Ja sam bio tamo na kratkom posjetu u svojstvu predsjednika odbora za proračune kako bi pokušao procijeniti kakva je situacija na terenu lokalno gledano, osobito kada se radi o korištenju kredita koji stavljaju na raspolaganje Palestini posredstvom proračuna Europske unije. Ja sam vam iznio svoje observacije. Što se gaze tiče, to sam vam već rekao, to je geto. Stanje ljudskih prava jako je važno, ali kada imate 60% nezaposlenih mladih, 40% nezaposlenih odraslih, općenito govoreći, morate se pitati gdje su prioriteti. Jasno je da Hamas ne obavlja svoju dužnost koordinacije i svaka pomoć koja se može staviti na raspolaganje ima potrebu za koordinatorom na licu mjesta. Ja znam da palestinska država razmišlja o regionalizaciji te o pretvaranju gaze u regiju. Kada sam bio krajem srpnja, nadalo se da će krajem listopada doći do izbora koji će omogućiti da se uspostavi bolja lokalna vlada koja će više uzeti u razmatranje regionalne interese i da se organizira smiren dijalog s Izraelom. Nažalost, izgleda da nisu ispunjeni svi neophodni preduvjeti, te su palestinske vlasti odlučile odgoditi izbore. Naime, ono što se moglo odobriti u Gazi bilo je osporavano na u zapadnoj obali. Dakle, postoji vjerojatno unutar same gaze, postoje neke zajednice koje mogu biti predmetom progona. Iskreno vam govorim da nisam imao dovoljno vremena da sve uradim i u programu koji mi je bio e, pripremljen, nisam mogao steći mišljenje o tome. I ja sam uvjeren da ste vi beskrajno kompetentni od mene, vi u svojstvu zastupnika članova odbora za vanjske poslove. No, evo ponavljam, ja sam išao tamo da vidim e, dakle, kako se može ponovno pokrenuti gospodarstvo i zato mi se čini da svi mikroprojekti, mikrokrediti mi se čine najadekvatnijim e, kako bi se ponovno dala nada, jer ono što me najviše frapiralo jeste taj osjećaj ljudi koji žive u Gazi s kojima sam razgovarao, to, taj no future, dojam da nema budućnosti za njih. Sad, imajući to sve na umu, možda će Evropska unija, a to sam vam upravo htio i reći, Dakle, kada ste prvi donator, onda bi možda bilo vrijeme da nas saslušaju izraelske i palestinske vlasti. Dakle, ako smo mi prvi donator, jer istina ovo što je gospođa Gomez rekla, možda humanitarna pomoć koju pružamo, možda je to, možda to predstavlja olakšanje za Izrael. Evo, ja sam se susreo s Jurarom, Juravom Mortehajem, eh, general majorom koji se bavi dakle, koordinacijom između Izraela i Gaze i jako je bio željan da se ide, napreduje u smislu poboljšanja i u primirenja odnosa, da se dodjeljuje više izlaznih viza stanovnicima Gaze. Evo, vjerojatno ćemo imati ponovno mogućnost o tome razgovarati ja sam preuzeo na sebe e, prevođenje na engleski izvješća e, za koji je izrazila interes predsjednica delegacije za odnose Europske unije, Palestine i Izraela. Dakle, evo, puno toga još treba napraviti, ali kada se do te mjere financijski pomaže, onda bi se moralo imati viziju i strategiju političke prirode. A u tom smislu mislim da Europska unija dosta kasni s formuliranjem takve vizije. I hvala vam na pozivu, predsjedniče. Hvala lijepa, predsjedniče, na ovom izvješću. Vidite da ste pobudili ponovno interes za ovu temu. Nadamo se da komisija uviđa koliko je potrebno produbiti ovu temu. Mi ćemo otputovati u Ramalu i Jeruzalem, mi ćemo i dalje pratiti ovu temu i kao Europska unija pokušat ćemo e, polučiti pozitivne promjene našim novcem i na području zdravstva, prvenstveno obrazovanja. Želimo pomoći to je, naš, to je naše načelo i dalje. moramo stoga detektirati slabosti, manjkavosti, nedostatke i e, moramo vidjeti gdje postoji opasnost da novac je došao u krive ruke. I stoga moramo razgovarati sa političkim autoritetima i ograničiti se na politička političke autoritete u pojasu gaze. Hamas na konstruktivan način ne dopušta takav razgovor sa tijelima u Palestini. Hvala.